Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. We continue our work with the afternoon session of the meeting of the Committee of Regional Development. And our next e, Kolege, počinjemo sa radom. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je glasanje. Glasat ćemo o Europskoj mreži služba za zapošljavanje, pristup radnika usluga mobilnosti i dalje integraciji tržišta rada, odnosno da li smo usvajamo nacrt mišljenja na tu temu. Naš izvjestitelj je gospođa Dančila, ona je ovdje, da li želite riječ prije nego što počnemo glasati? Ne, u redu, hvala. Onda vas samo podsjećam da pripremite svoje glasačke kartice, jer možda će biti potrebno elektronički provjeriti glasanje. Želim vam reći da imamo veliki broj amandmana, 152, imamo 22 kompromisa. Slijedit ćemo dakle ovaj nacrt ovaj glasački, glasačku listu koju imate pred sobom. Dakle, započinjemo sa amandmanom sedmim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sad na amandman 79. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Manman osmi. Imamo osmi zahtjev od izvjestitelja. Nećete ništa reći? Dobro. Evo vidite ovdje tekst pismenog zahtjeva od izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis prvi. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Za? protiv, suzdrani, usvaja se. Amandman 12. Usmeni zahtjev od izvjesteljice. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis treći. Da, treći. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92. Usmeni zahtjev od izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 97. Tko je za? 97. da. Tko je za? Protiv? Moramo elektroničku provjeru provesti. Dakle, glasamo za amandman 97. Molim da glasate sada. Close the vote. Zatvoram glasanje. We have 22 uh, 21 za, 14 protiv i 2 suzdržana. Amandman se usvaja. Nastavljamo sada. Prelazimo na amandman 98. Ne, on otpada. Hvala. Dakle, kompromis sedmi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. 20. E, ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 23. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 24. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis deveti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Imamo usmjerni zahtjev od izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? suzdržani, Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Tko je protiv? Suzdrani? Odbija se. Prelazimo na kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Ne, ispričam se. Prelazimo na amandman 119. Tko je za? Protiv? Suzrani? Usvaja se. Amandman 123. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se, e, pardon, usvaja se. Prelazimo na amandman 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Da li... Pričavam se, nisam vas pitala. Ima usmeni zahtjev... Zahtjev za usmeni amandman. Želite li se javiti? Ne. Amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 131. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 133. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 134. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 135. Gdje sam? Stotni 35, ispričam se. Sad je 135 na redu. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 138. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 139. Tko je za? Protiv? Protiv suzdržani, usvaja se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 141. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 142. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Amandman 37. Glasamo amandman 37. Molim vas da glasate sad. Close the vote. Zatvoram glasanje. Amendment is rejected. Odbija se. 17 glasalo za, 20 protiv. Amendment se odbija. Sada je na redu Amendment 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amendment 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 144. Usmeni zahtjev od izvjesteljice koja se ne želi javiti. Dobro. Glasamo za usmeni zahtjev. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 145. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 148. Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. Dakle, glasa se o amandmanu 48. Možemo glasati. Close the vote. Zatvaram glasanje. Any voting. So we need to ask the one EPP member to stop voting. Mm -hmm. And then you rehold the vote. Okay, we have problem. Dobro. Imamo problem s glasanjem. Jedan od zastupnika na strani Pučana je glasao previše puta. Dakle, moramo ponoviti glasanje. Molim da ponovimo glasanje za amandman 148. Zatvaram glasanje. Dobro. 16 za, 20 protiv. Amandman se odbacuje. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 151. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. 152. Molim glasanje. Zatvoram glasanje. Devetnest glasova za, 16 protiv, Jedan suzdržani. Amandman se usvaje. Nastavljamo s amandmanom pet. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 48. Tko je usmeni amandman? Izvjestiteljice koja ne želi uzeti riječ. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 18. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 60. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandma 61, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 19, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na amandman 64, usmjerni zahtjev. Izvjestiteljice koja ne želi riječ, glasamo, ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 65, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 66, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 20. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 69. Usmeni zahtjev. Glasamo usmenom zahtjevu. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 21. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 73. Tu glasamo po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 75. Usmjeni zahtjev izvjestiteljice koja ne želi uzeti riječ. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Hvala. Sada prelazimo na završno glasanje o izvješću u cjelini. Mm, glasat ćemo elektronički. Molim, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dvadeset devet glasova za, šest protiv, nula suzdržanih, izvješće je usvojeno. Hvala lijepa. Čestitam izvjestiteljici. Dobro smo odradili to glasanje. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. srpnju 2014. komisija je usvojila akcijski plan e, koji bi trebao pomoći malim zelenim poduzećima da krenu prema zelenom rastu. promovirajući doprinos zelenog lanca vrijednosti. Prelazak na niskougličnu niskouglično gospodarstvo je jedan od naših ciljeva gospodarskog razvoja. Naš izvjestitelj je gospodin Nika, koji nažalost danas nije nazočan. Moj prijedlog odboru je sljedeći. Mi imamo nacrt izvješća. Možemo odlučiti o roku za ulaganje amandmana i to da bude četvrtak 5. ožujka. U tom slučaju, ako to prihvaćate, te prijedlog možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda amandmane možete uložiti u navedenom roku. Da li se slažete, da li izvjestitelji u sjeni prihvaćaju taj prijedlog? Hvala lijepa. U redu, ako je to za odbor prihvatljivo, želim vas samo posjetiti, 12 sati, dakle podne, u četvrtak 5. ožujka je rok za predaju amandmana na izvješće mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove sljedeća točka dnevnog reda. Znači, nema potrebe da netko govori u ime izvjestitelja. Sljedeća točka dnevnog reda je Europski fond za strateška ulaganja. Izvjestitelj je gospodin Lambert van Nistelrooy. Želim zahvaliti gospodinu Nisleroju jer je prihvatio pripremiti ovo izvješće u vrlo kratkom vremenu. nacrt E, e, danas ćemo imati razmatranje nacrta a nacrt vam je e, podijeljen na engleskom jeziku glasat ćemo na našem sastanku u ožujku nastavit ćemo raspravu u ožujku rok za amandmane je 5. ožujka, ali svi amandmani moraju biti na engleskom. Želim vas posjetiti da imamo vrlo kratko vrijeme na raspolaganju i zato radimo u ekstremnim uvjetima i zato svi amandmani moraju biti na engleskom. Dakle, rok za predaju je 5. ožujak. I još jedan način da uštedimo malo vremena Gospodin Van Nisleroy je prihvatio da bude izvjestitelj za sljedeću točku dnevnog reda, odnosno izvješće nacrt izmjena proračuna broj 1 iz 2015. Europski fond za strateška ulaganja, pošto su ta dva izvješća međusobno povezana. E, ja predlažem da nas on izvijesti e, o oba izvješća istovremeno, pa ćemo i raspravu imati o oba izvješća istovremeno. Hvala lijepa, gospodine Van Nislera, imate riječ. Hvala lijepa, govorit ću engleski, jer u ovom slučaju je dopušten rad samo na engleskom zbog nedostatka vremena. U upravo u ovom trenutku u drugoj dvorani e, odvija se sesija pitanja i odgovora za sve izvjestitelje. Dakle, upravo u ovom trenutku dakle vidite kako se odvija procedura, sve se odvija paralelno. Potpuno ste u pravu. Neki ljudi su doista e, jako intenzivno radili da bismo e, postigli jedan uravnotežen tekst i da bismo ostali unutar nadležnosti odbora regije, jer mora se jako voditi računa o tome e, postoje velike napetosti među odborima kada je riječ o tome kako e, do, dovesti svjež novac Dakle, tu se radi o dva potpuno različita instrumenta i to je vrlo važno. Kohezijski fondovi ne doprinose direktno ovom novom fondu za strateška ulaganja. To je važno shvatiti tako da možemo pre, e, razmisliti o tome što se može dogoditi kasnije tijekom vremena. E, moguće je da će doći do sinergija, ali e, to je način na koji sam ja razmišljao o tome. Da li će ovaj fond dakle doprinijeti našim kohezijskim e, ciljevima? i bilo je važno ne upasti u klopku i poprkati ovo sa našim ostalim radom. Pritom smo morali ostati u okviru naših nadležnosti. Kao što sam već rekao, radi se o tome da, bi, da ovaj novi fond ne bi trebao kanibalizirati naše europske e, strukturne i razvojne fondove. Ako jer e, moglo bi se dogoditi da ljudi budu zbunjeni E, odnosno da pomisle da je bolje da se obrate za sredstva iz novog fonda. E, tu treba biti vrlo oprezan, mi ne znamo kako će ovaj novi fond funkcionirati. Ja općenito imam pozitivan pristup ovom, ovom prijedlogu, a druga stvar je da hoćemo imati sinergije u zemljama gdje, na primjer, neki projekt e, neki pilot projekt ili neki projekt iz područja energetike je možda u nekoj fazi gdje je već donekle e, financiran iz nekog od naših fondova, a sad ga treba dovršati e, pomoću e, primatnog kapitala uz jamstva iz ovog fonda za strateška ulaganja. mene to prilično zapravo meni je to prilično još e, da ne velim zagonetno. Druga stvar je ovaj novi fond može donijeti mogućnost regionalnih platformi u zemljama i u regijama. gdje bi novac iz strukturnih fondova bio unešen, ali bi se sad razgovaralo sa novom vrstom tijela koji dodjeljuju novac, odnosno odlučuju o prihvaćanju ili neprihvaćanju projekata. Dakle, kako će to skupa funkcionirati, to još ne znamo. I zato sam E, se koncentriraju na dvije važne točke. Kao prvo, u prioritetima našeg Dakle, htio sam se koncentrirati na sinergije između ovog fonda, novog fonda i naših regionalnih e, fondova. E, nadalje, postoji pitanje evaluacije. Moguće da ovaj fond profunkcionira i da da onda dođe do toga što je e, da u nekim regijama u recimo Bugarskoj gdje je situacija već loša i mladi ljudi odlaze da zbog ovog e, korištenja ovog fonda da se situacija još pogorša. Da se situacija u ruralnim područjima još više pogorša. E, to je nešto što sam ja htio evaluirati i to smo zapisali. Ja sam sad pola sata slušao tu sesiju pitanja i odgovora. Oni traže samo e, isplative e, profitabilne projekte. Međutim, mislim da, se, da bi se trebalo raditi o više od toga. Na nekoliko mjesta sam unio neke e, dijelove o prekograničnim projektima, odnosno e, aspektima, jer mislim da je važno i njih uzeti u obzir. Također je vrlo važno reći e, u dokumentima se nalaze nalaze neke stvari koje su dodatne, komplementarne o ovom novom e, fondu. Na primjer, Moguće je da sad neke projekte financiramo na europskoj razini, a da to ne da neku dodanu vrijednost doći će do toga da se potroše novci. Ali mislim da tu treba biti jako strog. Kako ne bi došlo do toga da se lokalna i regionalna razina nadomjesti europskom razinom i da se još poveća zaduženost već prezaduženih regija i zemalja. E, nadalje, geografski kriteriji se tu ne spominju. Dakle, tu se ne spominje koji dio Europske unije treba dobiti koliko novaca, ali meni je bilo važno da ostanem na općenitoj razini i da govorim o tome da je potrebno sačuvati odnosno postići ravnotežu u Europskoj uniji, a ne stvoriti neravnotežu. Na zahtjev predsjednice e, reći ću nešto i o ovoj sljedećoj točki, dakle izmjenama proračuna. Činjenica je da jedan fond ne bi trebao imati negativan utjecaj, odnosno ugroziti specifične, specifičnosti postojećih fondova. Dakle, mene to malo E, plaši zato sam to napisao u točki 5. Dakle, ako ne unosimo novac u države članice na razini fondova, onda to možemo sada na razini projekata. Dakle, to je doprinos koji sam ja tu htio dati, ali sam potpuno otvoren za vaše prijedloge i amandmane. Naravno, peti ožujak je moj rođendan. E, I dobro ste došli, da li ćete donijeti bombonjeru ili amandmane, svejedno ste dobro došli. Hvala lijepa, zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam lijepa na ovom sveobuhvatnom i zanimljivom pristupu i zapamtit ćemo da vam je 5. ožujka rođendan. Gospođa Breso je izvjestiteljica u sjeni, izvolite imate riječ. Mislim da barem imam pravo govoriti na talijanskom, znam da mogu, moram pričati, govoriti engleski, ali mogu barem govoriti talijanski. Hvala. Ovdje se radi o dosta složenom pitanju, tako da mi je draže o tome govoriti na maternjem jeziku. Želim zahvaliti izvjestitelju i jamčiti da mu da će dobiti naše amandmane koji će početi pjesmicom e, Sretan rođendan. A onda ćemo nastaviti sa amandmanima. Tako da neće biti moguće zaboraviti taj dan. Izvješće i amandmani koji su predstavljeni već su jako interesantni i nakon prvog e, brzog čitanja mogu reći da se velikim dijelom slažemo s tim, slažemo s analizom. ću nekoliko primjedbi i onda ćemo ocijeniti koji su to amandmani koje treba poslati i uputiti. Prva e, opaska koja ide u ovom smislu jest da plan daje jamstva, ne nova dodatna sredstva Očito je ovdje da se poseže za privatnom ušteđevinom više nego za institucionalnim novcima, a s ciljem da se ponovno pokrene, pokrene investicije koje trebaju imati određene karakteristike. Dakle, to mora biti u mogućnosti aktivirati prihode, stvarati radna mjesta. Još jedna primjedba, ta vrsta investicija treba biti usmjerena modernizaciji našeg produktivnog aparata, sustavu infrastruktura, interkonektivnosti i tako dalje, a ne na čem drugom. A trenutno Europa ima određene suviške u, u tome. U svakom slučaju trebamo raditi na osposobljavanju naše konkurentnosti. Evo, druga stvar koju sam željela reći. Nužna je dodana vrijednost. Ovdje se govori prvenstveno o jamstvima. I u velikom broju slučajeva, ako je moguće napraviti investicije nalazeći sredstva u privatnom sektoru, onda nema smisla davati jamstva. No, naš cilj treba biti povećati investicije, a ne zamijeniti privatno jamstvo javnim jamstvom. Iz te točke gledišta nema nikakve sumnje da je sinergija s strukturnim fondovima koja je ovdje spomenuta u više navrata, barem u tekstu izvjestitelja, to je jako važan element, jer sustav europskih prioriteta je jedinstven i važno je da e, se napravi jedan dodatni napor investicija, bilo da se radi o privatnom sektoru ili u koordinaciji sa e, strukturnim fondom, odnosno investicijskim fondom koji će biti mješoviti privatno-javni. No, ipak treba nastaviti izbjeći situaciju u kojoj bi investicije iz Junkerovog plana prenamijenile sredstva strukturnih fondova prema slabo produktivnim aktivnostima. Dakle, nužna je sinergija i mislim da treba pomoći učiniti strukturne fondove učinkovitijima, ne prebacivati ih u neke e, neproduktivne i neučinkovite proizvodne zone, jer u tom slučaju neće doći do te dodane vrijednosti koja je potrebna. Podsjećam da je pitanje teritorijalne ravnoteže važna. To treba biti cilj svake europske politike. Dakle, ne može biti investicija koji, koje su u suprotnosti s teritorijalnom kohezijom. Podsjećam da danas ima država u kojima troski ja ima malo smisla u ovom sustavu jamstva. E, to jamstvo će u malo, će u rijetkim slučajevima imati za cilj investicije, privatne investicije kojima će se dodati institucionalne investicije. tu je rizik investicije, dakle, koji može izazvati investicija, čak i ako je produktivnija, je povećan. Eto, to je, tome je tako, iako je to jedan od jasno navednih ciljeva. I upravo zato što se stalno krećemo ka većem posjedanju za financijskim instrumentima, potrebna je koordinacija i pojednostavljenje, pojednostavljivanje upotrebe tih instrumenata. I ovdje se pozivam na one koji se najčešće koriste u strukturnim fondovima. Zaključno, mislim da ukoliko uspijemo da na teritorijalnim fondovima Junckerovi fondovi čak u vidu jamstava ukoliko oni mogu stvoriti sinergiju s investitorima i strukturnim fondovima, vjerojatno je da ćemo tako povećati kapacitet, mogućnost strukturnih fondova da podignu europsko gospodarstvo i daju dodatni zamah tim regijama koje su jako propatile tijekom krize, ali koje i dalje raspolažu velikim razvojnim potencijalom. Kao što sam rekla, do 5. E, ožujka e, mi ćemo uložiti dakle, za rođendan i nekoliko amandmana. Najviše hvala. Drugi izvjestelj u sjeni? Gospodin Lover. Hvala predsjedavajuća. Evo, prije nešto zakasnim na vlak, e, mogu i ja nešto reći. Vidim da kohezijski fondovi da bi mogli biti donekle relevantni, ali tu imamo financijska sredstva koja su izvučena iz programa Obzor 2020. barem što se tiče namjera. E, I to su novci koji direktno dolaze iz kohezijskih projekata i to su i sredstva koja su biti uložena u e, istraživanje koje nemaju izravan e, povrat na investiciju, no mogu imati ogroman utjecaj na gospodarstvo. No ja sam ipak i dalje zabrinut e, za ovaj koncept, e, način na koji se odabiru pobjednici i navodnu poruku po kojoj se ne treba brinuti za novce iz Horizonta 2020. jer će se vratiti kroz investicije. Kad sam to čuo, onda sam još više zabrinut za te novce, jer privatni investitori koji znaju o čemu se, što govore, e, Jasno nam je da država ili super, super država slabo zna što su investicije i bojim se da neće nikakvi privatni privatni novci uh, ući u te financijske konstrukcije Junkerovog plana, tako da ovih 350 uh, milijardi funti, ne znam što će toga biti i ja sam skeptičan. No, želim u svakom slučaju reći da moramo gledati na prave rezultate i naliči onoga što je rekao Lambert o uzroku i posljedicama, jer ako ima, ako dođe do ponovnog rasta europskog gospodarstva ako dođe do pozitivnih rezultata, onda e, bilo bi blesavo reći da je to Junckerov plan zaslužan za to. Znate, moramo biti realistični, realni o ovome svemu i točno biti u stanju izmjeriti sve Hvala. Gospodin Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Samo kratko, nekoliko općenitih stvari. Vrlo sam zadovoljan što sam danas ovdje i kao što je izvjestitelj rekao, ja sam upravo došao sa sastanka koji se održava u prostoriji pored nas i tamo se doista radilo o Junkerovom planu. Na tom sastanku ja sam stekao dojam da se nalazim u vrsti prostora. nešto između bankarskog sektora i proračunskog sektora. Mi smo političari koji se moramo brinuti za dobrobit ljudi. Na tom sastavku govorilo se o učinku poluga, ali to ljude uopće ne zanima. Ja se apsolutno slažem da investicije ne treba nacionalizirati kao što je izvjestitelj rekao. Mislim da e, bi to imalo za rezultat samo to da bi bogate regije postale još bogatije. I možda bi se moglo dogoditi da dođe do investicija u Japanu. Što uopće time želim reći, šalim se. Svi mi, ne samo gospodin Juncker, nego svi mi možemo reći ako nećemo kratkoročno uspjeti mobilizirati investicije gospodine Junkera i ako se nećemo pozabaviti problemom nezaposlenosti mladih, to će onda biti socijalni poraz koji će imati velike posljedice za Europu. Produktivne investicije, to je jako lijepo, ali ako se to neće odražavati u najpogođenijim regijama, onda bi to bilo jako loše za Europu. Tu se ne radi o tome da sam ja regionalist ili nisam, već eh, ja temeljim svoje iskaze na drugim odborima i mislim da eh, moramo postići i socijalni i politički cilj regije i odbor regija moraju sada jako pripaziti na koji način će se odabrati investicije i moramo imati na umu da će te investicije imati direktnog učinka na nezaposlenost. Zatim tu postoji klasteri zaposlenosti, recimo u Luksemburgu u Luksemburgu se ne radi o tome da se tamo snizi nezaposlenost sa 3,9 na 2,9%, već se radi o velikim klasterima nezaposlenosti. Mi, Europski odbor, moramo pružiti zaštitu i jasno je da regionalne vlade moraju poduzeti puno više toga kako bi riješili socijalne probleme kao nezaposlenost, nezaposlenost mladih, nego više vladine razine. Amandmani koje ću podnijeti, njihov cilj će biti da sa regionalne perspektive sagledamo situaciju da se ta regionalna perspektiva ne izgubi u Junkerovom planu i pozivam sve, ne samo izvjestitelja, da nikada ne zaboravite na ovu perspektivu borbe protiv nezaposlenosti. I to uz izliku da moramo biti racionalni i strogi u odabiru. Znači ne radi se sada o tome da učinimo nepotrebne rezove, već nam je potreban kontrolni gremi. Hvala, predajem riječ gospodinu Maževu. Hvala predsjednice, bit ću kratak jer i sam moram ići na vlak. Dvije primjedbe. Prva, naš odbor si doista treba postaviti jedno pitanje koje mi se čini od središnjeg značaja, da li ti europski investicijski fondovi mogu pogoršati regionalne razlike, neravnotežu i e, nauditi regionalnoj koheziji. Dakle, to je ono veliko pitanje i s obzirom na to sve moramo imati na umu. Dakle, treba znati da će privatna poduzeća iznositi prijedloge koje će biti upućeni najbogatijim regijama, najrazvijenijim gradovima, a tamo gdje je nezaposlenost najmasivnija, tamo gdje stvarna potreba postoji za investicijama, kako bi se rješavao problem nezaposlenosti, tamo bismo mogli biti u velikim problemima. Evo, uzmimo za primjer ultraperiferne regije. Tamo imate rekordnu nezaposlenost, a očito je da u trenutnim postojećim okolnostima, ne vidim na temelju ovoga svega što je rečeno koji bi to projekt iz europskih investicijskih fondova mogao biti financiran u tim ultraperifernim regijama. Dakle, tu stvarno postoji problem i zato je izvjestelju pravu kada kaže da se također i mi moramo e, osloniti na temeljne ugovore i podsjetimo Europsku komisiju da ima određene obveze, kohezijske, gospodarske, teritorijalne i socijalne obveze koje je postavio ugovor o funkcioniranju Europske unije. Kada je riječ o problemima geografskog geografske prirode, pa istina je da Europska komisija nije donijela nikakvu odluku te vrste i da ne treba ići sada na nekakvu nacionalizaciju, ali istina je da mi, nacion, regional, odbor za regionalni razvoj, mi smo sami odlučili da e, napravimo klasifikaciju regija po kategorijama, a ako smo to napravili, pa to je upravo zato što to ima nekog smisla. Dakle, imamo najrazvijenije, pa sve do najnerazvijenijih regija. I čini mi se da kada Europska unija ulaže u cijelu Europsku uniju, onda se mora posegnuti za tim kriterijima koje, za koje se mi zalažemo. Evo, dakle, to je nešto na čemu može inzistirati naš odbor, s obzirom da svaki e, odbor Europskog parlamenta će gledati kroz svoju prizmu ovaj Junkerov plan. Dakle, evo, neki će gledati kroz financijski, kroz gospodarski, ovakav, onakav e, kut. Jedan kolega je rekao da mu se čini da je na odboru za financije. Ne, mi ćemo imati svoj kut gledišta na ovo sve. Hvala. Dobro, samo gospodin Zeller se prvi javio na riječ, a onda ćete vi dobiti riječ. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Mislim da i ne smijemo zakomplicirati ovu stvar, već bismo se trebali koncentrirati na ono što je važno u odboru za regionalni razvoj. Mislim da je jako važno da imamo novi e, period, da imamo strukturne fondove, da vodimo rasprave sa državama članicama i sa regijama i to uz pomoć europskih sredstava, uz sufinanciranje sredstava, uz sufinanciranje država članica i na taj način se borimo za stvaranje radnih mjesta i održanje konkurentnosti. Ono o čemu danas ovdje raspravljamo, to možemo nazvati Junkerovim planom, to ima jednu namjeru, jedan cilj. Želimo stvoriti rast u Europi zato što se nalazimo u teškoj situaciji u nekim državama, članicama čak e, su recesivni trendovi ili vrlo mala stopa rasta unatoč tome da postoji dovoljno novca, postoje zdravstveni sustavi, postoje mirovinski sustavi, oni imaju novca, ali one traže investicijske mogućnosti. A plan predsjednika komisije je da se njima da mogućnost da nađu mogućnosti ulaganja tamo gdje e, rizici za njih i njihove dionike E, gdje su oni vrlo mali ili čak jednaki nuli. Tako ja to shvaćam i to s onim što mi želimo, znači kohezijsku politiku, strukturnu politiku, nema nikakve veze. To ide u jednom drugom smjeru. Zato se europska sredstva za minimiranje rizika ili izbjegavanja rizika u kombinaciji sa financijskim doprinosom Europske investicijske banke stavlja na raspolaganje kako bi se potom moglo reći u redu, tu smo spremni uložiti u projekte koje do sada nismo financirali i zato se sada stavlja na raspolaganje novac i to iz e, jednog višegodišnjeg financijskog okvira koji pokriva dva područja i tim sredstvima se na e, području istraživanja i razvoja, ali i na području prometa e, žele postići određeni ciljevi. Do sada još ne diramo ona sredstva koja su predviđena za kohezijsku i strukturnu politiku, no čujem i da neki govore zašto uzimamo sredstva iz područja istraživanja ili strategije 2020 ili Connecting Europe, jer to su centralna europska pitanja. I zašto ne uzmemo E, novac iz e, rezerve ili iz onih sredstava koja nisu potrošena e, iz strukturnog fonda ili poljoprivrednog fonda, no to se ne smije dogoditi jer tada bi se dogodilo sljedeće, tada bi strukturnu i kohezijsku politiku morali žrtvovati jednom drugom konceptu. A kako ćemo to riješiti? Mislim da se time treba pozabaviti odbor za proračune. Hoćemo li doista uzeti sredstva iz programa Connecting Europe? E, to je također i zadatak odbora za promet jer tu e, nadležnost ima odbor ITRE. Za nas je vrlo važno da ne dođe do preklapanja sa kohezijskom i strukturnom politikom i da se ona sredstva e, koja su predviđena za kohezijsku i strukturnu politiku do 2020. doista i ostanu u tim područjima za koja su predviđena, a ne da se potroše u nekom drugom području. Jer ako e, dođe do kršenja ovih principa, onda će biti teško i za 2020. provoditi e, politiku kohezije i strukturalnu politiku kao regionalnu politiku kao do sada. Hvala, gospođo Renske, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Ja ću govoriti u ime kolege Bonke Kivanen, koja je izvjesteljica u Sjeni za mišljenje, koja nažalost ne može biti ovdje jer je već morala biti već na putu za Beč. Govorit ću njemački sada, s obzirom da je zapisalo ovo na njemačkom sve, ali će amandman biti na engleskom. Kao prvo, veliko hvala tajništvu i izvjestitelju koji je u vrlo kratkom vremenu puno toga postigao. Ovo mišljenje E, iznosi vrlo konkretne prijedloge za suradnju između FC-a i strukturnog fonda, no treba navesti još neke važne aspekte. Odbor za regionalni razvoj ima bogato iskustvo i trebalo bi biti svjesno koliko je važno uključiti regije sa visokom nezaposlenošću i njih poticati, ali taj aspekt se u FC-u zanemaruje studija jasno pokazuje da uspjeh ovisi o jasnim ciljevima kao što je stvaranje radnih mjesta u regijama sa visokom nezaposlenošću i e, potrebno je uvesti aktivnu e, politiku tržišta rada. Stvaranje novih radnih mjesta mora, staviti, e, mora se staviti u središte pozornosti investicijskog plana. Pomoću strukturnog e, fonda daje se do znanja da su nam potrebni jasni ciljevi, to znači da je potrebno uključiti lokalne i regionalne vlasti kao i civilno društvo. Takvi ciljevi nam još uvijek e, u potpunosti nedostaju. Mislim da FCU e, ne fale sredstva, već ideje, E, kako bi se e, projekti e, koje su predložile države članice mogli provesti. Mislim da moramo zajednički raditi na investicijskom planu i da moramo razmijeniti iskustva i integrirati ih u FC, Fond za strateška ulaganja, jer inače nećemo ništa postići. Puno hvala. Thank you, Madame D'Amato. Hvala, gospođa D'Amato, izvolite. Hvala. Zahvaljujem također kolegi na obavljenom poslu. ću kratka. Mislim da ove primjedbe možemo podijeliti između FCA i kohezijske politike. Ovdje su dvije strane, jer u programatskom razdoblju 14 do 20, to s tim smo upoznati, jer to ide u smislu pojačanja socijalno gospodarske i teritorijalne kohezije Europske unije. Ne možemo govoriti iste stvari o Europskom fondu za strateška investicije i drugim fondovima. Ja malo problema što se tiče komplementarnosti, navodne komplementarnosti ova dva instrumenta, osobito u onoj mjeri u kojoj kao i svaki put se postoji e, opasnost prebacivanja fonda u EFSI. Evo u predlog komisije u članku petom stavku četvrtom tu stoji da se može države članice mogu koristiti fondove kohezijske politike za e, e, projekte koji e, su prihvatljivi, a Europska središnja banka daje jamstvo. Evo ovdje ima desta stavka. Države članice mogu dati svoj doprinos do za projekte koje će Europska investicijska banka e, pružiti financijsku pomoć u skladu sa pravnim okvirom koji se primjenjuje na spomenuti fond i e, relativne programe. No problem nisu toliko e, amandmani kolega jer i drugdje se citira potreba da se ima na umu politička, gospodarska, socijalna kohezija kako bi se smanjile disparatnost regija, ali u predlogu komisije kaže se da treba koristiti sredstva e, kohezijskih fondova za Europski fond za strateške investicije. u tom Europskom fondu za strateške investicije se e, omogućuje da skoriste sredstva pak za stabilnost, a to se ne tiče strukturnih fondova. Dakle, mogli bismo pomisliti da je, odnosno, dolazimo u izraz, u izraz, u izazov da koristimo sredstva za druge neke stvari. I ovakva komplementarnost je dosta opasna. I čini mi se da uspreko svim amandmanima koje ćemo uložiti kako bi se ublažio učinak FC-a e, za regionalnu politiku, ako se uhvatimo stvarno u koštac, nećemo napredovati stvarno. I konačno što se tiče mehanizma upravljanja Europskog fonda za strateške investicije odbora koji ocjenjuje različite projekte, tu treba reći da se ovdje e, ne radi o primjeru transparentnosti jer će tu biti šest stručnjaka koji dolaze iz tržišta. To su neovisni stručnjaci i jedan e, povjerenik sve e, i, i njih će odobriti e, komisija i Europska investicijska banka. A parlament? Ništa. A, gospodin Novak sada. Hvala predsjedavajuća. Evo da se nadovežem na mišljenje gospodina Van Nistelroja, iako nema nikog pravila za geografski odabir projekata u Europi, to ne znači da do toga neće doći, jer već postoji određena neravnoteža. U većini zemalja imamo regije koje su jako razvijene, a druge koje nisu i nije nam potrebno da još dodatno povećamo neravnoteže između regija. Moram reći da ne samo što moramo izbjeći koliziju između kohezijske politike i Junkerovog plana, već što više moramo stvoriti sinergiju između ta dva instrumenta, jer to je jedini način da se provede većina projekata i stvori dodana vrijednost u ostalom. To je ono što se očekuje od nas. Drugo, treba bi postaviti jako transparentni kriterij o tome kako projekti biti usvojeni i svaka država članica bi morala imati jednak pristup e, postupku donošenja odluka kako bi se izbjegle bilo kakva priča o tome da su neke države utjecajnije od drugih kada se bude određivalo e, koje projekte se uzima u obzir, koje ne. Mislim da bi trebala biti i pojačana svijest o ovome svemu. Koliko znam, neke države članice su e, podostavile projekte o nekim cjevovodima ili nekim sličnim stvarima. Ne znam da li će investitori biti zainteresirani za to mislim da ima nekih stvari koje su puno, puno, puno bolje kao IT sektor, kreativno gospodarstvo i tako dalje. Moramo znati koji su dakle glavni ciljevi u Junkerovom planu. Hvala. Hvala lijepa. Nitko se drugi ne javlja za riječ. Gospodine Van Nisleroy, da li želite vi ponovo uzeti riječ i reagirati na neke od komentara? Hvala lijepa. Mislim da su u našem tekstu već e, glavne točke o kojima je sad bilo riječi. Ja sam potpuno otvoren za sugestije ali stvari kao što su upravljanje, e, o tome će se raspravljati na odboru Ekon, to nije naša nadležnost. E, sve što je rečeno u raspravi je potpuno točno. To je jedna potpuno druga stvar. Dakle, postavlja se pitanje e, tog multiplikatora. Kako će se sa 21 milijarde doći na 315 milijardi? A kakav je naš multiplikator? Naš multiplikator nije toliko visok. Jer mi financiramo stvari kao što su obrazovni centri a oni kažu da su takvi zajmovi bačen novac, a da će oni stvoriti novac. Dakle, kao što je rekao gospodin Celer, mora nam biti jasno da se tu radi o različitim stvarima, različitim ciljevima gdje postoji projekt koji je rizičan i privatnim novcem ga se hoće financirati u redu, može se to učiniti, ali to je jedna sasvim druga, drugo područje, a ne ono kojim se mi bavimo. Ono do čega je meni stalo je da u roku od dvije, tri godine evaluiramo rezultate, procjenimo dakle uspješnost a rezultati mogu biti potpuno različiti od zemlje do zemlje, mogu biti potpuno različiti u Italiji nego u, e, nego u Švedskoj. A potom možemo imati jednu drugu raspravu, jednu dublju raspravu o tome što je održivo, a što nije. Može biti da će tu biti dodirnih točaka, ali nikada e, ne možemo dopustiti da se govori da je ono što mi radimo bacanje novca, da je to da su ta politička financiranja projekata bacanje novca. Dakle, problem je u tome da se donese razvoj regijama i područjima gdje postoje fundamentalni problemi. A to se neće riješiti ovim novcem za koji se daju jamstva. U redu, mi smo sada imali raspravu, mi nemamo zapravo uopće negativno stajalište o Junkerovom planu. E, ovdje su i predstavnici Europske komisije i mi smo njih zapravo zatražili da nam malo pomognu e, jer e, u ovoj drugoj dvorani neki govornici e, nastupaju kao e, da predstavljaju komisiju. Mi ovdje imamo predstavnike komisije pa bih htio čuti što oni imaju za reći. Hvala lijepa. Hvala na vašim komentarima. Kao predsjednica htjela bih naglasiti da je po našem mišljenju vrlo važno, dakle po mišljenju koje ćemo nadam se usvojiti kao odbor regiji, E, da naglasimo da su ta dva instrumenta komplementarna, da, je, da, da naglasimo važnost e, instrumenta kohezijske politike i da naglasimo razlike, jer mi imamo različite ciljeve, različita izvore sredstava, a istovremeno moramo dakle obraniti važnost i ulogu e, kohezijske politike u Europskoj uniji. Mislim da su to i kolege rekli u svojim E, raspravama. Predstavnici komisije su ovdje, da li želite riječ? Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice što ste mi dali riječ. Želim samo ukratko reagirati na ovu vrlo zanimljivu raspravu. Mislim da e, pozdravljam ovo što su rekli i izvjestitelji gospodin Cela. Ne smijemo zaboraviti da je E, ukupni cilj zapravo ovog e, plana, Junkerovog plana pojačati e, financiranje, odnosno ulaganja iz privatnog kapitala. Kriteriji još nisu ustanovljeni koji će biti primijenjeni pri odabiru projekata. Mislim da je vrlo važno da komisija kaže jedan kriterij će naravno biti ekonomska isplativost i tehnička izvedivost i neće doći do kanibalizacije kako ste vi to nazvali. Naravno da e, sve ove e, projekti koji će biti financirati iz prvog plana moraju biti kompatibilni sa e, politikama, našim politikama i mislim da doista fond za strateška ulaganja nije jedno dupliciranje e, e, kohezijske politike. To je jedno, jedan dodatni instrument koji koji pokušava uključiti e, kapital iz privatnog sektora i ostvariti ulaganja Međutim, neće, neće biti ni pozitivne ni negativne diskriminacije, ali ne, neće biti nikakvih geografskih prioriteta niti odabira po geografskim kriterijima. Dakle, iz fonda strateška ulaganja događat će se ulaganja u cijel, na cijelom području Europske unije. Ne želim oduzimati puno vašeg vremena, ali samo još nekoliko općih primjedaba. E, što se tiče izvještavanja, jasno je da se mora izvještavati o e, napretku i rezultatima koji su postignuti i da se mora e, također redovito raditi evaluacija. To je i predviđeno u predlogu komisije i moramo uravno uravnotežiti te zahtjeve, odnosno moramo e, naći jednu ravnotežu između troškova i koristi koje imamo od takvih evaluacija. E, komisija nije sigurna da će to biti neophodno, ali morat ćemo vidjeti i što se tiče pravne izvedivosti i tako dalje toliko od mene, ja bih time završio. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. želim podsjetiti sve da je rok za amandmane peti ožujak, rođendan gospodina Van Nistožoja. Svi darovi e, će biti prihvaćeni, ali samo na engleskom. Naša sljedeća točka dnevnog reda to jest dvije sljedeće točke 11 i 12 su opet međusobno povezane. Naš izvjestitelj je gospodin Viktor Boštinaru koji ima vrlo ograničeno vrijeme danas, ali ja se nadam da će imati dovoljno vremena da nam prezentira svoje izvješće o ove dvije točke dnevnog reda i to skupa jer povezane su. Jedna točka je e, izmjene uredbe e, Euratom broj 13.11.2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. do 2020. Sljedeća točka je nacrt izmjene proračuna broj 2 od 2015. Prijenos obveza zajedničkog upravljanja, gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, drži rast, sigurnost i građanstvo, globalna Europa. Izvjestitelj gospodin Boštinaru e, ima riječ. Hvala vam lijepa. Govorit ću na engleskom. Pokušat ću odgovoriti na neka od pitanja. Zašto ovo sad radimo po e, posebnoj proceduri, zašto na, samo na engleskom, zašto to moramo usvojiti što brže kako bi smo postigli rezultate. Ova dva mišljenja koja ja prezentiram e, odnose se na e, izvješće za koje je nadležan e, odbor za proračun. Ja ću vam prezentirati ta dva mišljenja istovremeno jer su usko poveza. Što se tiče evropskih e, strukturnih fondova radi se o 251 programu što je ekvivalent od 12% od svega što je usvojeno za 2015. Ekvivalentno 13% ukupnom, tom ukupnom brojku se odnose na e, postupak prenošenja sredstava čla, po članku 13, što znači da su projekti bili spremni za već u 2014. godini, ali nisu mogli biti na vrijeme usvojeni, pa su odloženi za početak 2015. godine. To je još uvijek je znači moguće upotrijebiti sredstva koja su bila predviđena za te obaveze u 2014. E, radi se o 45% e, od ukupnih e, sredstava. Jedina mogućnost kako se ne bi izgubila sredstva namijenjena im u 2014. je revizija višegodišnjeg financijskog okvira do 1. svibnja prema članku 19. Komisija je dakle uputila dva prijedloga u tom smislu i moram zahvaliti komisiji na e, što su odradili taj posao i uputili te prijedloge. Dakle, mi to moramo usvojiti bez odlaganja e, jer se nalazimo doista u vremenskoj e, stisci, zato je neophodno da se svi amandmani ulažu u, na engleskom jeziku jer imamo vrlo, vrlo kratke rokove. Ponavljam, vrlo, vrlo kratke rokove. Radi se o različitim procedurama što se tiče uloge Europskog parlamenta. Revizija višegodišnjeg financijskog okvira je kao i opet, po, e, tu je potrebno e, slaganje Evropskog, e, da, da to usvoji Europski parlament. A, odnosno potrebanje je e, procedura suodlučivanja i o tome je već postignut dogovor na vijeću da se sve, sva sredstva e, za preuzete obaveze koja u 2014. E, koja nisu iskorištena prebace u 2015. To će značiti da će E, tešku zadaću sada imati nacionalne i regionalne vlasti, ali e, neophodno je da se sve zemlje članice tretiraju na isti način i bitno je da evropske institucije e, budu partner koji surađuje i daje svoju podršku kako bi se taj posao uspješno odradio. Ovo je jako važno, ja se nadam da će komisija na najučinkovitiji mogući način bez ikakvih odlaganja e, preći na realizaciju ovih programa čim, se, e, čim parlament usvoji izmjene proračuna. Jedine, e, jedina sredstva koja se neće prebaciti u 2015 e, se odnosi na sredstva iz fonda za predpristupnu pomoć IPA koja se prebacuju u 2017. Logika ovog različitog pristupa je e, se temelji na pravnom okviru i na kompletnosti koja je tu sredi gdje su uključene tri vrste aktera zemlje članice, mhm, zemlje kandidatkinje i susjedne zemlje. Ja se nadam da će e, s ciljem što brže implementacije ovih programa se i tu slijediti ista logika kao i kod e, ovih drugih alokacija. Međutim, moram povući da e, su ti programi bili već predviđeni za 2015. i 2016. godinu i bit će i ta sredstva moguće iskoristiti i 2017. Ja naravno predlažem da mi damo svoj pristanak jer je to neophodan preduvjet za e, reviziju višegodišnjeg financijskog okvira i za realizaciju tih programa koje nije bilo moguće realizirati u 2014. <clears throat> Vijeće je već E, podržalo prijedlog komisije i zato je važno da mi ovaj, ovu našu proceduru dovršimo što prije i damo pristanak Europskog parlamenta što prije. I to je molba koju upućujem svim svjestiteljima u sjeni i svim klubovima zastupnika da surađuju na što bolji mogući način kako bismo to uspjeli. Nacrt e, izmjene proračuna za 2015. će samo realizirati ono što je već odlučeno e, tako da se prebacivanje sredstava e, neiskorištenih u 2014. prebace u 2015. To e, <coughs> odnosi na 16,5 milijardi eura. ja ne želim e, sad ponavljati ono što sam već rekao, samo želim dodati još sljedeće. Ja sam iskoristio priliku da još jednom naglasim e, problem za ostalih e, dospelih plaćanja koja iznose ukupno 25 milijardi dolara i zato molim da nam komisija da u, mišljenju tražim da nam komisija da sva neophodna objašnjenja o posljedicama ovih zaostalih plaćanja na e, proračun 2015. i o instrumentima koji su neophodni kako ne bi došlo do pogoršanja te situacije. E, usvajanje dva mišljenja na odboru regiji trebalo bi odraditi na sljedećem sastanku koncem ožujka, usvajanje na plenarnoj u travnju na prvoj mini sesiji u e, Briselu. Zahvaljujem unapred izvjestiteljima u sjeni na njihovom strpljenju i spremnosti da rade pod ovim oteženim okolnostima i u ograničenom vremenu. Molim za razumijevanje da je ovo apsolutno jedini način da ovo uspijemo usvojiti na vrijeme i da damo zemljama članicama i regijama mogućnost da iskoriste sredstva koja su im e, neophodna i koja će jedino na taj način moći iskoristiti. Znam da znam da ćete imati razumijevanja, ja ponavljam e, da sam vam vrlo zahvalan i nadam se da ćemo sve ovo odraditi po planu. Hvala lijepa. Hvala. Želim reći da je gospodin Bostinaru poput eh, gospodina Van u jako kratko vrijeme izradio mišljenje jer smo eh, odlučili da ćemo izraditi ovo mišljenje na izvanrednom sastanku koordinatora u Strasburu. Na tom sastanku smo odlučili eh, rokove za izradu nasta mišljenja i namjeramo usvojiti ta mišljenja na sljedećem sastanku 26.3. Zato je prijedlog tajništva i moj prijedlog da damo rok za uh, amandmane ono onog istog famoznog petog trećeg e, i to isključivo na engleskom, dakle to je rok za amandmane i e, iz svih onih razloga koje ste već naveli i koji se tiču ovog mišljenja. Kolege, imate riječ. Gospodin Novaku. Hvala predsjednice. Siguran sam da, iako će biti samo jedan radni jezik, da ćemo svi moći napraviti veliki doprinos surađivati na ovom dosjevno No, prije samog početka želim reći da moramo iznijeti, izraditi savršeno jasne prioritete o tome što će biti financirano iz ovog proračuna Situacija je dosta mračna. E, vi ste već povećali ovaj iznos za ostalih dospjelih plaćanja. Dakle, trebamo vidjeti što se tu radi. Parlament bi trebalo imati jasan stav. A to je koji su maksimalni iznosi preuzetih obveza i raspoloživih sredstava. Tu su brojna pitanja e, u vezi s tim zaostalim plaćanjima o kojima moramo raspraviti i na kraju želim reći da bi bilo dobro da sljedeći put e, imamo malo više vremena na raspolaganju za rad kako bismo imali e, plodonosniju raspravu jer sigurno će nam neke stvari promaći zbog e, ovakvih rokova. Hvala. Hvala. Gospođo Damato, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Biti ću kratka znači 300 programa, 47% to je svih programa iz ovog financijskog okvira. Mislim da tu treba reći da bi trebali biti uznemireni čak i kada pogledamo prijedlog Europske komisije, treba se upitati ko je odgovoran za ove odgode za ova kašnjenja. Ne želim nikoga e, optužiti, ali trebamo imati eh, trebamo misliti na javnosti, na informiranje javnosti. U slučaju Italije mi se suočavamo uvijek sa istim problemima, kao što je rekla i povjerenica Kretu, pogotovo na jugu Italije. Znači ne možemo ignorirati ovaj veliki problemi i račune koji se ne plaćaju. Mislim da bi tu cijelo europsko upravljanje trebalo staviti, trebalo staviti pod uh, upitnik. 25 milijardi eura neplaćenih računa iz ovih projekta. Mislim da se ja ovdje mogu pridružiti izvjestitelju u tome da bi Europska komisija što prije trebala dostaviti dotične informacije, jer politički i gospodarski ovo je vrlo kritična tema. Hvala, želi se još netko javiti za riječ. Gospodin Van Nistelro, izvolite. Zahvaljujem se kolegama na brzini. Možda bismo se trebali malo detaljnije pozabaviti time što je danas rečeno, jer u stvari ovo je slična suma kao i prošli puta. A ono što je kolegica rekla točke 6 i 7 u izmjeni proračuna za 2015. Ne bismo li trebali to i ovdje tematizirati? Što vi mislite? Mislim da bismo trebali e, biti detaljni. Sigurno ćemo naći rješenja. Iako to su dvije različite stvari. Jedna e, jedna stvar e, su prijenosi sredstava i ne znam je li to praktično prikazati kao što je ovdje učinjeno? Najprej hvala. Želi se još netko javiti? Gospodine Boštinaru, želite zaključiti? Evo, samo kratko. Želim najprije zahvaliti svim onima koji se javili za riječ. Vjerujem da će i komisija reagirati, ako ne, nije nužno, ali ono što je doista važno jeste da, ob, da imamo obveze i jamstva da će komisija raditi i da će postaviti da ono što nam je obećano, da će u potpunosti biti provedeno, da će se pomoći državama članicama da se riješe ovi problemi koji su stvoreni iz dva razloga. Prvi, odgode samih država članica kako bi se pripremili operativni programi, a zatim dodatne odgode kada se o tome raspravlja s Europskom komisijom. Dakle, problem počiva u dva elementa, ali najvažnije je da radite na tome i postarati se da se situacija na adekvatan način ne riješi i to uz pomoć asistenciju komisije i uz valjanu provedbu unutar država članica. Eto, to je ono što je najvažnije, jer parlament može samo napraviti jednu stvar, a to je usvojiti ili odbaciti dva prijedloga. Ja ne mogu zamisliti da dođe do odbacivanja. Ali ako mi obavimo svoj, svoju zadaću, nadam se da će je odraditi i komisija u svojim okviru svojih programa pomoći državama članicama, a isto tako da će svoju zadaću obaviti države članice koje trebaju provesti te programe. Što se tiče zaostalih dospjelih plaćanja, to je istina, mi smo učinili sve što smo mogli prošle godine. E, zaostala plaćanja su smanjena, ali tu je prvenstveno lopta e, na strani vijeća i nekih država članica jer države članice moraju e, osvijestiti činjenicu da se zaostala dospjela sredstva za plaćanje moraju pretvoriti u e, sredstva za plaćanje, a to je donekle osporavano. Dakle, eto, lopta je drugdje što se ovoga tiče, ali zasigurno ne u parlamentu, dakle odgovornost nije na parlamentu i zbog toga doista se uzdam u e, komisiju i povjerenicu za regionalni razvoj gospođu Krecu i ostale povjerenike koji će učiniti sve što njihove moći da se izbjegne da dođe do dodatnog kumuliranja doslih e, dospjelih plaćanja jer e, ako sredstva se budu prebacivali za 2017. onda kad dođemo 2017. i kad se na to doda sve ono što je prebačeno, što je neplaćeno, što je prebačeno na proračun 2017. godine, onda će to biti apsolutno neodrživa situacija, to će biti pravi problem i moramo učiniti sve što možemo kako bismo to spriječili. Konačno, ne mislim da će biti jako teško optužiti takozvanu europsku administraciju, jer moramo shvatiti zašto dolazi do takvih e, kašnjenja kada treba usvojiti te e, operativne programe. Jer, evo, imamo 262 operativna programa koji još nisu usvojeni. To znači da imam, da postoji neki problem. Plus onih 75 Dakle, evo, kad sve ovo zbrojimo, onda se moramo okrenuti i prema državama članicama i vidjeti kakve su stvarne sposobnosti vlada i regija. Treba provjeriti da li regije imaju e, udio odgovornosti u izradi, pripremi tih programa. No, ovo je jako važna rasprava koja bi se, po mom mišljenju, trebala nastaviti u okviru našeg institucionalnog dijaloga u, s Europskom komisijom. Još jednom vam zahvaljujem na vašem doprinosu i na tome što ste pristali na ovaj postupak, jer je to jedini koji se možemo priuštiti imajući na umu E, vremenski okvir ograničenja. Mi smo to u nekoliko navrata iznimno radili i doista se u potpunosti uzdam u sposobnosti, spremnost i e, voljnost ovog e, uvaženog odbora e, koji je stalno u službi regionalne politike i najljepša hvala. I samo želim reći da peti ožujak nije moj rođendan, ali ću simbolično pristati na e, darove u vidu amandmana, ali na engleskom. Hvala, ponavljam da je rok za amandmane 12 sati 5.3. isključivo na engleskom jeziku. Hvala gospodine boštenaru. Evo, toliko puta smo spomenuli komisiju, ali i još nismo dali e, riječ predstavnicima komisije. Dakle, molim vas sada, izvolite, iskoristite priliku i reagirajte na sve ove komentare. Hvala, hvala. Najljepša hvala izvjestitelju na odlično obavljenom poslu u ovako kratkom vremenskom roku. Moram naglasiti e, žurnost za rješenje ovog pitanja. Kao što znate, jako je važno da se e, MFF i nacrt e, proračuna, izmijenjenog proračuna usvoji e, u roku za o, i koji se odnosi na ovaj e, E, financijski okvir za razdoblje 2014-2020. Kao što znate, politički dogovor na Koreperu 34. E, usvojen je tako tjedan dan na kasnije na sastanku Ekofina, tako da mislim da možemo e, računati s podrškom Europskog parlamenta da se to potvrdi na prvoj plenarn, prvom plenarnom zasjedanju u četvrtom mjesecu, a to bi trebalo omogućiti vijeću da formalno usvoji reviziju višegodišnjeg financijskog okvira Vijeće je izdalo dvije izjave e, kojima je cilj dakle, da se dođe do e, hitrog sporazuma na vijeću. Prva izjava tiče se utjecaja transfera e, preuzetih obveza i 2014. godine glede plaćanja. E, to izjava ima za cilj da umjeri države članice i uvjeri ih da tu neće doći ni do kakvih promjena što se tiče e, pragova u isplatama u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Druga stvar koja je, koju spominjao zastupnici u ovom odboru jeste da e, se postara da komisija učini sve što je u njenoj moći da e, programi odmah nakon prvog petog budu usvojeni. S tim u vezi možemo vas uvjeriti da ćemo pružiti nužnu pomoć, podršku državama članicama i da se postaramo da e, preneseni iznosi budu u potpunosti E, iskorišteni i da se ne izgube financijska sredstva. Što se tiče pitanja ovih zaostalih dospjelih plaćanja, želim vas podsjetiti da je to nešto o čemu se već raspravljalo u kontekstu proračunskog postupka za e, proračuna za 2015. godinu. U prosincu 2014. godine na temelju zahtjeva Europskog parlamenta E, došlo je do zajedničke izjave koja je uključena u proračun za 2015. godinu gdje je dogovoreno da plan isplata za zaostala e, sredstva za razdoblje od 2007. do 2013. godine će biti odobreno od proračunskog e, nadležnog tijela prije za početka sljedećeg proračunskog razdoblja. To znači jako brzo. E, sada, kad govorimo o zaoslovnim dospjelim plaćanjima, tu ima nekoliko stvari koje moramo uzeti u obzir. Postoji ovaj normalni backlog ostala dospjela plaćanja, a isto tako i izvanredni. Smatramo da je ovaj normalni backlog e, koji e, krajem godine se odnosi na potraživanja koja su prekinuta i potraživanja koja su kasno, jako kasno krajem godine dospjela. Međutim, Isto tako smo suočeni i iznimnim, izvanrednim e, dospjelim sredstvima za plaćanje koja su takva zato što nemamo dovoljno sredstava za plaćanje. I istina je da ta zaostala sredstva plaćanja nisu e, na održivoj razini. I sada radimo na pripremi izradi plana isplate e, i za proračun 2015. godine i u narednim tjednima komisija će započeti dijalog s dvijema krakovi, e, tijelima, proračunskim, proračunskim tijelima kako bi se smanjila ova zaostala sredstva, maksimalno smanjila do kraja 2016. godine. Kao što, kao što je ranije rečeno, ovo bi trebalo biti obavljeno prije nego što započnu pregovori o novom proračunskom razdoblju. Iz tog razloga komisija će započeti jako brzo s vama ovaj dijalog. Evo, mislim da sam obradio većinu tema o kojem je bilo riječi. E, konačno želim reći glede e, ovog ICT e programa sa IPA, IPA komponentama. Istina je da u okviru ovog programa nudimo reprogramiranje ne 2015. već 2017. godine i želim vam objasniti zašto ovo nudimo na ovaj način. Kao prvo jasno je da e, će uspostava ovih programa zahtijeva više vremena nego e, u slučaju običnih e, programa s državama članicama, jer e, za razliku od situacije kad imamo partnerske zemlje ili zemlje iz susjedstva, to je, nije ista stvar između jednih drugih, a druga stvar je što su IPA, IPA je nešto što je usvojeno kasnije, Znate da je pravni temelj usvojen e, u prosincu 2013. a IPA i INI e, su usvojeni u trećem mjesecu 2014. godine i to objašnjava ove odgode. I konačno, vas želim podsjetiti da je pristup, sličan pristup ponuđen 2008. godine u prethodnom e, proračunskom razdoblju kada su sredstva prebačena na naredne godine. Eto, to objašnjava ovaj e, različiti program e, u ova dva slučaja. vam želim zahvaliti na pozornosti i na podršci u e, radu na ovim važnim političkim dosijima. Hvala. Hvala gospodine Boštinaru vama. Dakle, evo zaključujemo rad glede ovih dviju tačaka dnevnog reda. Podsjećam da smo na početku odlučili da uključimo jednu dodatnu točku na dnevni red koja se ticala delegirane komunikacije komisije od 13. veljače 2015. godine koja izmjenjuje delegiranu regulaciju EU broj 418 iz 2014. godine koja se tiče EU regulative 508 iz 2014. godine Europskog parlamenta i vijeća. Komisija je usvojila ovaj delegirani akt s ciljem da se e, provedu e, pomorske i regulative koje se tiču ribarstva i pomorstva i e, tu se radi o stupanju snagu fonda za ribarstvo Ovdje se radi o čisto tehničkom prijedlogu. Nije dostavljen parlamentu na svim jezicima, dostavljen 13. veljače, onda je proslijeđeno e, elektronskom poštom. ispravka prevoditelja, dakle, dostavljeno je parlamentu na svim jezicima, službenim jezicima. Dakle, Europski parlament e, mora iznijeti prijedlog rezolucije i reći na temelju pravila 105. u roku dva mjeseca e, po primanju ovog akta može tražiti produženje e, raspoloživog roka za ulaganje prigovora. Nakon dva mjeseca delegirani akt smatrat će se usvojenim. Sada predajem riječ predstavniku komisije koji će nam kratko objasniti svrhu ovog delegiranog akta Gospodin Aleks Badričani, ako se ne varam, imate riječ. Upravo se kada kažete da je ovo tehničke prirode. Ovaj prvi tekst e, usvojen je u trećem mjestu 2014. godine usvojen je trećem mjesecu jer nije mogao čekati usvajanje uredbe o e, IMF-u, a morali smo napraviti referencu e, o uredbi IMF-a. Jednom kad je usvojeno u petom mjesecu 2014. godine uredba o IMF-u, mogli smo promijeniti preliminarne reference delegiranog teksta o e, za konačno usvojenoj e, uredbi IMFF. E, Pored toga ispravili smo i dodatak treći, to je popis dokumenata koji su trebali biti kopirani dodatni. I tu se spominjao IMFF u okviru privatno-javnog partnerstva i to je ispravljeno. To je predstavljeno kontaktnoj skupini u studenom 2014. godine u nazočnosti stručnjaka Europskog parlamenta. A sada e, je to dostavljeno dakle vijeću i parlamentu u veljači, kao što ste sami rekli, i sada e, istječe e, dvomjesečni rok i ukoliko nema i ne bude prigovora, onda će, onda će stup na snagu. Hvala. Okay, thank you a uh, is there any... Hvala. Da li se zastupnici i članovi odbora regije žele javiti za riječ? No. Ne. Dobro. Evo što predlažem. Predlažem da se ne traži produljenje dvomjesečnog roka. Je li to prihvatljivo za vas? Jest, dobro. a prijedlog je e, da e, rok bude utorak 3. ožujka da dostavite sve moguće prigore za ovaj e, akt tajništu. naravno, je li to prihvatljivo? Jeste, hvala. Dobro, o tome ćemo kasnije raspravljati. Sljedeća točka je razno. Ima lišta pod stavkom razno o čemu se želi raspravljati? Ne, nema. Moram vam reći kada ćemo održati sljedeći sastanak. To će biti četvrtak 26. ožujak od 9 ujutro do 12.30 te od 3 poslijepodne do 6 i 30 poslje podne. Želim zahvaliti prevoditeljima na podršci. Zaključujemo rad i molim koordinatore da ostanu na sastanku iza zatvornih rada. Hvala.